Dear President, Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro jutro, drage kolege i kolegice. Sjednica je otvorena. Kao prvo imam jedno priopćenje. Nadležni odbor je prenio ispravke za pet tekstova parlamenta prema pravilu 216 stavku 4. Ti se ispravci smatraju odobreni ako ne kasnije od 24 sata nakon priopćenja se izradi zahtjev od jednog kluba zastupnika ili od barem 40 zastupnika. Možete naći tekst ispravka na stranici Seance on Direct, a isto tako i njihove naslove koji će biti objavljeni u, u zapisniku od ove sjednice. Slijedi nam e, zajednička rasprava o pravosuđu, kao prvo izvješće gospodina Belingera i Filip Klejsa za program za pravosuđe za razdoblje od 2016. do 2020. I s druge strane izvješće Kinga Gunn što se tiče uspostave prava programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014-2020. Započet ćemo s izvjestiteljima kao prvo gospodin Berlinguer na četiri minute. Izvolite. Grazie, e- Hvala gospodine predsjedavatelju. Uredba koju ćemo danas usvojiti se tiče sedmogodišnjeg programa